people here, Kolege i kolegice, započinjemo sa zajedničkim sastankom odbora FAMI DEVE. Prva točka na dnevnom redu je studija na temu prva godina provedbe akcijskog plana za jednakost spolova za razdoblje 2016. i 2020. izlaganje službe Europskog parlamenta za istraživanja. Želim pozdraviti članove odbora DV i FAM na ovom zajedničkom sastanku. Drago mi je što mogu pozdraviti predsjednicu odbora DV, gospođu Lina Mekavan, koja će zajedno sa mnom supredsjedati. Ovo je jako važan dosje za oba odbora zato što želimo promovirati jednakost polova kao ključnu vrijednost Europske unije u svim politikama i svim područjima djelovanja. Započeli smo naš zajednički rad na ovom dosjeu tijekom zajedničke radionice koja se održala 25. rujna, a nakon toga smo imali razmjenu gledišta 10. listopada. Danas ćemo se slušati doktoricu Izabeli Joanides iz evaluacijske jedinice Ex Post u službi Europskog parlamenta za istraživanja koja će nam predstaviti studiju EPRS-a o provedbi akcijskog plana za ravnopravnost spolova. Izvolite, doktorice Janides, imate 15 do 20 minuta vremena na raspolaganju. Hvala vam što ste mi dali priliku, gospođo predsjednice, da sudjelujem na ovom sastanku predstavit ću danas ovo izvješće za odbore 9 FAM. To je jako važan dosije kao što ste sami rekli. Vjerojatno znate da jedinica za ekspost evaluaciju automatski e, izrađuje ovakva izvješća e, koja prate evaluacijska izvješća. Imamo tri cilja. Kao prvo da shvatimo koje su bile dostignuća Pokušat ću sada promijeniti slajd. Ali izgleda da nešto ne radi. Evo, sad sam dobro usmjerila uređaj pa je u redu. Dakle, tri cilja, kao što sam rekla. Prvo, uzeti u obzir postizanje GAP 2, to je novi akcijski plan za ravnopravnost spolova o kojem danas razgovaramo, da se uoče poteškoće ili nedosljednosti u prvoj godini provedbe. Drugi cilj izvješća bio je proanalizirati i procijeniti jazove u ovom okviru zato što je provedba trala samo godinu dana. To je pitanje o kojem neću danas govoriti u svojoj prezentaciji ali imam jedan dio izvješća u kojem smo analizirali ono što smo naučili od GAPA 1 i e, lekcije koje smo naučili kad smo se uspoređivali sa drugim regionalnim e, jedinicama i tu se spominje specifična uloga roda, rodnih pitanja u ovom okviru. Treći cilj je da se povuku zaključci i da se odrede mogućnosti naknadnog djelovanja u ovom području. Kad sam pripremala svoje izvješće, koncentrirala sam se na dva faktora e, i tako sam odredila metodologiju. Prvo je bio vremenski okvir evaluacije, e, radilo se samo o jednoj godini, značilo je da smo imali jako ograničenu količinu podataka iz prve ruke i e, što se tiče perspektive e, sagledavanja provedbe, ona je bila ograničena. Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje su proveli svoje politike, ali mislim da je njihovo zalaganje za promjenu bilo samo po sebi e, napredak u samoj provedbi. Na temelju toga izabrala sam metode koje su obuhvaćale evaluacije e, nevladinih organizacije i drugih nevladinih e, sudionika. Također e, sam uzela u obzir izvješće o praćenju Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje, ali to je izvješće objavljeno prilično kasno. E, koristila sam statističke podatke OECD-a, UNDP-a, Eurostata i također sam razgovarala sa raznim organizacijama i predstavnicima nevladinih organizacija tijekom e, protekle godine na sastancima koji su organizirali ovdje u Briselu. Ne znam koliko je jasan ovaj slajd, ali koristila sam e, indeks rodne neravnopravnosti UNDP-a i regionalno sam sagledala podatke na temelju toga kako Europska unija e, organizira regije za financijske instrumente. Pokušala sam uzeti u obzir e, teškoću ovog pitanja na regionalnoj razini vidjeli smo da postoji veliki jaz koji treba popuniti i zato je posao koji treba odraditi toliko važan. Što se tiče e, rezultata koje sam uočila, odnosno dostignuća, oni uključuju e, shvaćanje e, ravnopravnosti muškaraca i žena i jačanje položaja žena. GAP 2 je u skladu sa temeljnim normama koje su vezane uz demokratizaciju i e, građenje mira. To je u skladu sa akcijskim planovima Europske unije i iz 2016. do 2017. godine. To se nadograđuje na GAP 1 zato što smo nekad imali e, trodjelni pristup i sada e, širimo taj pristup na čitavo vanjsko djelovanje Europske unije, a na razini politike e, uzimamo u obzir ulogu e, muškaraca kao aktera u ravnopravnosti spolova. Često govorimo o ženama kad govorimo o ženskim pravima i ravnopravnosti, ali muškarci imaju važnu ulogu u tomu i GAP2 to uzima u obzir. Drugo, E, mi e, određujemo ciljeve i povezujemo sve moguće elemente. Mm, uzimamo u obzir kako Europska unija djeluje e, na vanjskoj razini, koje su politike, instrumenti, DEVKO, kako djeluju druge službe Europske komisije, kako djeluju delegacije EU-a na terenu i Europska služba za vanjsko djelovanje. Također smo uzeli u obzir e, ciljeve, tematike i prvi put smo imali tri tematska područja, e, borba protiv e, neravnopravnosti i horizontalni ciljevi koji su bili vezani uz mijenjanje mentaliteta u institucijama. Postignut je značajan napredak u europskom liderčipu i u postizanju rodne ravnopravnosti u različitim državama članicama. Na visokoj političkoj razini povjerenik Mimica i povjerenica Movjerini su dali snažnu podršku. E, osim toga i u DEVKO i u EAS-u e, e e, su stavili naglasak na ovo pitanje, a isto tako je postignut značajan napredak u smislu potpore hijerarhije i fokalnih, rodnih fokalnih točaka. Snažnije težište je stavljeno na snažniju promjenu kulture u europskim institucijama E, tu je postignut značajan napredak. Čini se da je jaz e, stvorio e, preduvjete za značajne promjene u tom području. Pogotovo zato što je definirao, odnosno uveo je edukaciju o rodnim analizama, a to se provodi u različitim europskim delegacijama na razini država članica te u glavnim upravama te na razini sjedišta a participacija u savršavanju je nadišla rodne fokus točke. Napredak se isto tako može vidjeti i u suradnji, u smislu da je postignuta značajnija razina koordinacije između europskih institucija u Briselu i delegacijama, ali isto tako između europskih institucija i država članica Europske unije. Na razini delegacija puno su se više angažirali u identificiraju tematskih ciljeva te pripremi izvješća. Dakle, govorimo o pripremi godišnjeg izvješća o praćenju. Stalno praćenje relevantnih aktivnosti također je jedan od aspekata gdje je postignut e, značajan napredak, e, što je suprotno od jaze 1, gdje je praćenje uglavnom bilo kvalitativne prirode i dobrovoljno, a kad je riječ o jazu 2, ono je obvezatno na godišnjoj razini i tamo se temelji na rodnoj analizi od strane svih delegacija, te nad poda odnosno agregiranim podacima prikupljenima od svih država članica. U jazu 2 se jasno utvrđuje koje delegacije postižu napredak, a koje ne i ovisno o tome kako se izvješće sastavlja, e, kako je sastavljeno, možete uočiti mjesta gdje su rodna pitanja jasno integrirana u aktivnosti, a gdje ne. Isto tako postignuti određeni napredak u pogledu smjernica za provedbu relevantnih aktivnosti postoji i bilješka o smjernicama poslano europskim delegacijama, ali se ona uglavnom odnosi na aktivnosti e, DEV koja To je bilo napravljeno u ožujku ove godine, ali su određene mjere poduzete kao što stoji u okviru e, jaza 2, a radi se o uspostavi e, savjetničkog izvješća zatim sastanci s partnerima kako bi proces praćenja bio neovisan, pa se također provode konzultacije sa nevladinim udrugama, a ne temelje se sve informacije na informacijama koje dolaze iz država članica i europskih delegacija a također se prikupljaju podaci i iz sjedišta u Briselu koja podupiru europske delegacije. I na kraju raspoloživa financijska sredstva. Otprilike 100 milijuna eura već je alocirano za pojedine konkretne mjere i kada pogledamo statističke podatke iz komisije odnosno iz godišnjeg izvješća komisije i službe za vanjsko djelovanje, te brojke pokazuju jasno da gotovo 60% opće uprave DEFCO i opće uprave NIR, njihov, dakle 60% e, njihovih aktivnosti imaju primaran cilj promicanje rodne ravnopravnosti. Kao što znate, nedavno je pokrenuta takozvana Spotlight inicijativa, to je globalna e, inicijativa Europske unije i UN-a koja se odnosi na rodnu ravnopravnost. Trebamo vidjeti kako se to može iskoristiti. Dakle, ukupna poruka vezana uz postignuća može se sažeti u rečenicu da idemo u pravome smjeru. Angažman je tu, međutim malo je prerano da sada izločimo bilo kakve konkretne zaključke vezane uz to je li ov, taj napredak solidan ili ne. Naravno, našla sam i određene nedostatke. Naime, postoje određene stvari koje nisu dovoljno razvijene. Razgovarala sam s brojnim osobama o tome i čitala sam o tome i stekla sam dojam da općenito eh, je glavna uprava DEVKO puno razvijenija u tom pogledu od eh, aktivnosti Europske službe za vanjsko djelovanje, pogotovo kad je riječ o pitanjima vezanima uz pitanjima e, žena koje su u ranjivom položaju i vezano uz ulogu žena u pregovorima. Čini se da je tu napredak ograničen, vrlo ograničen. To može biti moj dojam, ali može biti i rezultat e, toga da je velik e, broj informacija koje dolazi iz službe za vanjsko e, djelovanje, velik broj njihovih podataka je povjerljiv, pa treba vidjeti što se zapravo događa tamo. Na, dakle, i u komisiji i u službi za vanjsko djelovanje. Dakle, u tom izvješću stoji da je velik broj podataka povjerljiv, pa je teško izvlačiti kakve zaključke na temelju tih podataka. Drugo pitanje je nedostatak veze između trgovine i rodnih pitanja. radi se o nečemu što je u nadležnosti glavne uprave za trgovinu, DigiTrade. E, čak ako pogledamo glavne trgovinske strategije o europskoj trgovini i investicijama, čak se ni u tom dokumentu ne spominju žene a trgovina je pitanje koje u velikoj mjeri se odnosi na žene i to i na pozitivan i na negativan način. I strategija koja se smatra one stop shopom za sva rodna pitanja, šteta je da to nije uključeno. Još jedan nedostatak je to da se izvješće više, najviše usredotočuje na e, kvantitet umjesto na kvalitet. Kad pogledate izvješće o napretku, tu možete naći e, velik broj detaljnih podataka o tome kako je postignut napredak, ali nikad zapravo ne znamo na koji način ti projekti utječu na primateljske zajednice e, i jesu li odabrani ciljevi provedene aktivnosti zapravo adekvatne i kako su se stvari na terenu mijenjale. Isto tako u situacijama koje su kompleksnije i teže, pritom mislim na nestabilne države ili na zemlje e, koje su nedavno imale sukob, e, tu se spominju isti ciljevi i kad je riječ o aktivnostima koje treba provesti, čini i čini se da pitanja zapravo rod, rodne prirode su na neki način sekundarna. I čini se da je okvir dosta širok i doista nije jasno na koji način će te aktivnosti donijeti konkretne rezultate prilikom provedbe. koje su to mogućnosti koje ćemo imati u budućnosti i što možemo učiniti da bismo postigli veći napredak e, te kako bismo rodna pitanja uvrstili u više europskih politika. Često čujemo da, da postoji značajan napor da se povežu aktivnosti i politike na razini vlada. Međutim, taj isti pristup može se primijeniti i na razini društva kako bi nevladene udruge surađivale sa e, poduzećima i drugim nedržavnim akterima, odnosno e, akterima e, civilnog društva. Naravno, to nije lako okruženje i prostor djelovanja civilnog društva se smanjuje. Ali stručnjaci tvrde da kada bi se nevladine udruge osjećale manje izolirane e, u svojim državama članicama, u svojim državama e, dobivale bi i veću potporu od vlada. E, iz interakcije sa civilnim društvom iz zemalja Zapadnog Balkana, a to je regija koja je dosta zahtjevna s obzirom da se radi o postkonfliktnom području Često sam čula da je potrebno pojednostavniti njihove odnose za, e, s vladom, jer financiranje njihovih aktivnosti nije dovoljno. Potreban je i veći politički angažman vlade u tom smislu. Isto tako, predmetni sektor bi trebao igrati snažniju ulogu. Ovaj graf je izvađen iz izvješća koji je pripremio McKenzie 2015. godine, znači nedavno, gdje McKinsey e, pokušava objasniti da privatni sektor e, treba igrati važnu ulogu u promicanju e, rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena. Dugoročno gledano, privatni sektor bi imao koristi od usredotočavanja na veće ekonomske prilike. Drugim riječima, trebalo bi se usredotočiti na mogućnosti osiguravanja rodnog pariteta. Ovaj grafički prikaz pokazuje sadašnje stanje i što bi bilo kada bi se do 2025. godine ostvario puni kapacite, potencijal BDP-a i radilo bi se o porastu od 28 trilijuna dolara kada bi se ženska participacija više nego udvostručila, a da bi pritom eh, ona bila ravnopravna. Radi se o prilično ambicioznom projektu. Koje su još druge mogućnosti za djelovanje? Osiguravanje da politički angažman koji postoji jer ja mislim da ta predanost postoji na e, visokoj političkoj razini i, i u komisiji i u službi za vanjsko djelovanje. Kada bi se e, to pretočilo u stvarno djelovanje, što znači da bi rodna pitanja trebala biti prioritet na svim razinama. Stručnjaci kažu da smo danas uglavnom u situaciji da politike uvrštavanja rodnih pitanja u sve politike se provode uglavnom e, čisto na e, formalnoj razini, a potrebno je usredotočiti se na ključna rodna pitanja poput osnovnog obrazovanja i zdravlja majke. I područje koje je možda malo manje očito su promet i e, poljoprivreda. Smatra se krivo da su ti sektori e, rodno neutralni, a to nije isto, to nije točno. Nadalje, potrebno je i dodatno praćenje, što znači da rodna, rodnu analizu bi trebalo više pripajati, odnosno dodavati dokumentima, a ne da ih se stavi u sam korpus dokumenta. Često dostupne stati, statistike nisu dovoljno duboke kako bismo koristili dokumente koji, koje definiraju područja e, na koja bi se trebala usmjeriti pozornost, a to je nešto što stoji i e, u izvješću službe za vanjsko djelovanje i komisije. Potrebno je e, radnu ravnopravnost uvrstiti u trgovinske pregovore i praćenje istih, odnosno praćenje trgovinskih sporazuma. Kao odgovor na uočene probleme, brojni stručnjaci govore o tome da je bolje, potrebno bolje dokumentirati rodnu dinamiku vezano uz e, usluge i potreban i neke druge stvari i potrebno je imati drugačiju, drugačiji pristup nego onaj koji se koristi u ocjeni učinka. Brojni stručnjaci isto tako e, žele da se uvedu e, poglavlja koja se odnose na radno pravo u te pregovore i žele da se radni uvjeti i standardi mogu provoditi a isto tako potrebno je uključiti muškarce europske programe za rodnu ravnopravnost, a to je nešto što su priznali da je problem u e, službi za vanjsko djelovanje u godišnjem izvješću za praćenje. I potrebno isto tako se prilagoditi stvarnoj situaciji na lokalnoj razini, što znači da kulturni, ekonomski i društveni E, kontekst utječe na probleme žena na različite načine. Iako su brojni problemi s kojima se suočavaju žene u različitim zemljama, mogu na prvi pogled djelovati e, slično, odnosno isto. Treba priznati da svaka regija i sve zemlje imaju vlastite pravne i kulturne postavke i postoji razlika između E, tu postoji razlika vezana uz međunarodne standarde. Ako imamo e, personaliziranu politiku, onda možemo osigurati i e, društvo i vlade da se više uključe u reformu. Uloga europskih delegacija bi trebala biti dodatno osnažena. Nakon Lisabona europske delegacije imaju jasnu ulogu. One predstavljaju um, zemlje na diplomatskoj razini, one su u dijalogu sa lokalnim akterima i vladam, vladama, one su uključene u političku koordinaciju sa, na razini država, a one su i prva kontakt točka Europske unije s međunarodnim partnerima i zemljama, ali su im potrebni dodatni ljudski resursi. Još jedno važno pitanje je to da se žene počne gledati E, kao na aktere, a ne na žrtve. Treba veću potporu pružiti ulozi žena u području pravosuđa, u, um, vezano uz u participaciju žena u javnom prostoru te u sektoru istraživanja. I dvije zadnje napomene. Potrebno je više edukacije koje bi trebalo biti dostupno ne samo za one koji su izravno povezani e, sa rodnim pitanjima, već i sa e, srednje rangiranim menadžmentom u delegacijama i komisiji, a isto tako takve edukacije trebale bi biti e, dostupne i akterima civilnog društva u zemljama, a isto tako treba biti dosljedan i osigurati dugoročan angažman Izvješće komisije i službe vanjsko djelovanje također e, ističe upravo to kako bismo bili sigurni da će se to i ostvariti, treba zacrtati realistične ciljeve te zacrtati jasne vremenske rokove za njihovo ostvarivanje. Ali sveukupno govoreći, rekla bih da je zaključak da su postavljeni solidni temelji da bi rodna pitanja bila uzeta u obzir e, u europskom vanjskom djelovanju, a sad trebamo malo više vremena kako bismo vidjeli hoće li se ti napori doista provesti i hoće li oni dovesti do jasnih rezultata. Hvala. Hvala što ste nam predstavili ovu studiju. A sada ću zamoliti zastupnike Imalu i E, imaju li pitanja. Ako nemate pitanja, idemo na sljedeću točku na dnevnom redu. To je provedba zajedničkog radnog dokumenta službi, jednakost spolova i jačanje položaja žena vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016. i 2020. do preobrazbe života djevojčica i žena su izvjestiteljice gospođa Šujica i gospođa McAvan. Uh, uzet ćemo u obzir nacrt izvješća, a sada dajem riječ su predsjedateljici i su izvjestiteljici gospođi Lindi McAvan. Hvala. Hvala vam što ste organizirali ovu zajedničku raspravu naših odbora. O ovom važnom dosijenu zahvaljujem gospođi Ioannides na ovoj studiji koja nam je dala podlogu za izradu našeg izvješća. Žao mi je što gospođa Šujica nažalost nije danas ovdje. Ispričavam se što nije od samog početka na ovoj raspravi. E, ovo je izvješće o provedbi mi ne raspravljamo ovdje o tome e, trebamo, li imati akcijski plan za ravnopravnost spola. O tome smo raspravljali prošle godine o sadržaju, a sada trebamo reći ide li sve u dobrom smjeru i ako ne ide što treba učiniti. E, prošla je godina dana, kao što ste već rekli, ali želim prvo podsjetiti sve vas zašto imamo novi akcijski program za ravnopravnost spolova. Sada imamo novi program, ali stari program e, je obuhvaćao samo opću upravu DEVKO. To se sada promijenilo u novom programu. Stari program je bio e, samo način e, ispunjavanja uvjeta, formalni način. Delegacije su vrlo često određivale jednog člana osoblja e, koji se bavio time. Obično je to bila najmlađa ženska osoba koja bi dobila taj posao. I ta osoba je samo e, označavala, popunjavala kućice na formularima i radila ovakav e, birokratski posao a nitko zapravo nije pitao na političkoj razini kako ide e, provedba programa. Radilo se o nečemu što se u izaslanstvima smatralo minornim pitanjem. To se sada promijenilo. U novom akcijskom planu imamo tri tematska područja fizička, e, e, fizičko i psihološki integritet žena, jačanje žena i djevojčica, sudjelovanje žena i djevojčica ali stavljamo veliki naglasak na institucionalne promjene kako pokrenuti mašineriju Europske unije i kako eh, doprinijeti promjenama. Prvo je promjena mentaliteta i kulture, o tome se govorilo i sve je bitno, eh, bitno je eh, podcrtati to što sve ovisi o vođi izaslanstva. 85% naših delegacija sada ima izvješća o tome. Više se novca i vremena troši na analize rodne ravnopravnosti. trebali bismo se baviti analizom tih izvješća jer mnoge kolege su bile na misijama prošloga tjedna, na primjer, ali mi ne dobivamo analizu o rodnoj ravnopravnosti u tom pogledu, a ponekad ni ne tražimo te podatke. E, minimalni standardi za uključivanje rodne ravnopravnosti u programe i mjerenje e, programa i načina na koji se oni bave rodnim pitanjima treba također sve mjeriti kroz e, podatke koji su iskazani po spolovima. Naša je zamisao da se tomu doprinese i čuli smo pitanje zašto trebamo imati rodno svješteni program, koji je naš smjer, što moramo učiniti. Ja i gospođa Šujica smo se sastale s nekim e, ambasadorima prije nego što smo napisali ovo izvješće. Ambasadori dolaze jednom godišnje u Brisel kako bi se sastali u središnjici i nadam se da ćemo imati na godišnjoj razini raspravu o tome kada budu dolazili u Brisel i da će se oni sastajati sa povjerenicima. E, imali smo i neka saslušanja e, podijelili smo preporuke u tri kategorije. Prve su kategorije za komisiju i službu za vanjsko djelovanje, dakle strukture administracije Europske unije. Drugo imamo preporuke za izaslanstva i treće preporuke za parlament za Europsku komisiju. E, mislim da komisija djeluje u pravom smjeru. Opća uprava Devko, Jean-Louis Ville odradili su veliki posao, ali mislim da moramo uzeti u obzir i druge vanjske opće uprave E, to nije pitanje kojim se treba baviti samo opća uprava DEVKO, nego i opća uprava TRADE, za vanjsko, služba za vanjsko djelovanje, opća uprava NIR. Dakle, moramo prvo e, odrediti koje su osobe odgovorne i moramo ih bolje informirati o tom aspektu. Nakon toga trebamo i e, sudjelovanje povjerenika. gospodin Mimica je također treba biti uključen u to mislim da treba uključiti i politiku trgovine. U Bangladešu sam bila nedavno i tu postoji potencijalni problem vezano za standarde Međunarodne organizacije rada. Većina žena koja radi u, u industriji tamo su žene, preko 90% žena u industriji tekstila su žene i zato treba uzeti u obzir i taj e, aspekt. I slažem se s gospođom Janides koja je rekla da žene su vrlo često akteri, nisu samo žrtve kad govorimo o politikama rodne ravnopravnosti. Vidjeli smo Eh, slajd o BDP-u. Bila sam u Keniji prošle godine, eh, susrela sam se sa ženama eh, u, lokalnoj vlasti u Keniji. Pitale su me koji vam, nam savjet možete dati. Ali ja sam njih pitala da nam kažu kako i mi možemo pomoći, kako im možemo dati podršku. Dakle, podrška je ključna promjene u centralnoj administraciji su također važne. 85% izaslanstava imaju izvješća o rodnim aspektima i 65 novih projekata imaju rodnu dimenziju. Izaslanstva traže da se e, selektiraju projekti, da se odredi jedno ciljeno područje u svakom e, stupu. Pitamo se trebamo li imati više ciljeva jer na primjer nasilje nad ženama je prioritet komisije ali ne želimo prikazati žene kao e, žrtve želimo ih osnažiti i ojačiti dakle naš pristup treba biti širi kao što ste rekli želimo e, i transport i zdravlje uključiti kao područje radila sam prije nego što sam došla u Europski parlament na lokalnoj razini i kad smo pitali žene kako bi sustav transporta trebao biti, dobili smo različite odgovore od odgovora muškaraca i te različite perspektive treba uzeti u obzir. E, moramo i također uključiti bankarstvo i financije. Žene također sudjeluju u takvim projektima i imaju svoje viđenje. 42 izaslanstva su ove godine imala izvješća temelja na ravnopravnosti. Trebamo osigurati da se ovakva praksa nastavi i još jače u budućnosti. I kad se odlazi na misije, e, treba proizvesti dokument koji će stvarno biti sadržajan, a ne samo formalno ispunjavanje uvjeta. A rodna analiza treba se vršiti u suradnji s organizacijama civilnog društva i skupinama za ženska pitanja. Ne možemo uzeti u obzir samo informacije koje dobivamo od vlasti. Također imamo preporuke za parlament. Kao što sam rekla, imamo i izaslanstva, imamo vlade s kojima trebamo surađivati i predsjednici izaslanstava trebaju uvijek postavljati pitanje kad odlaze na misiju što se događa po pitanju rodne ravnopravnosti. U Vašingtonu prošloga tjedna um, spomenule su se, spomenule su se pitanja rodne ravnopravnosti. E, to je važno pitanje koje treba postaviti u prikladnom kontekstu. Ovo izvješće E, bi sada trebalo potaknuti godišnju, na godišnjoj razini raspravu o napredovanju u ovim područjima. Možda neka, neki drugi odbori bi trebali porazmisliti o toj mogućnosti. Kao što sam rekla, Ovdje treba govoriti i o komisiji i ciljevima za održivi razvoj. Kakvi su ciljevi e, održivog razvoja? Mjerite li njih e, u odnosu na druge ciljeve? Mm, saslušala sam sve prethodne govornike i dok sam slušala pomislila sam da jedna od promjenama u drugom e, akcijskom programu se odnosi i na države članice. Države članice su aktivne u svim ovim e, područjima sa svojim bilateralnim programima. Možda se trebamo obratiti državama članicama koje trebaju surađivati s europskim institucijama u tom pogledu. E, očekujem vaša pitanja. Hvala. Hvala gospođo supredsjedateljice i suizvjestiteljice. A sada dajem riječ suizvjestiteljici odbora FAM, gospođi Šuica. Međutim, ona nažalost nije ovdje s nama. Gospođa Kozlovska-Rajević će je zamijeniti. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem suizvjestiteljici Lini Mekavan na njenom izlaganju. Mnogo toga je rekla a sve što je rekla je vrlo važno. Slažem se sa svakom rečenicom koju sam od nje čula, a to je jako važno izvješće. I ovo pitanje je samo po sebi važno. Ispričavam se u ime gospođe Šujica koja nažalost nije mogla biti nazočna na ovom sastanku. Ipak napisala je e, tekst koji ću sada pročitati. Gospođa Šujica je zamolila da u njeno ime zahvalim svima onoma koji su intenzivno radili na ovom važnom dosjeu. Kao što znamo, načelo jedna ravnopravnosti muškaraca i žena je uključeno u ugovor Europske unije i zato se treba promovirati u svim aktivnostima i budućim planovima i projektima Europske unije Akcijski globalni program treba biti manifestacija e, načela ravnopravnosti spolova i treba dati mogućnost ambicioznih pristupa ravnopravnosti spolova. U ovom provedbenom izvješću kolegica Mekavan e, i kolegica Šujica žele se koncentrirati na dostignuća e, GAPA 2 i zato su dale neke preporuke. Napisali su izvješće imajući na umu da je prošla samo jedna godina od usvajanja GAPA 2 i mnogi su pozitivni trendovi primijećeni. Htjeli su podcrtati to da je ovaj dokument prava mogućnost da Europska unija napreduje i da potiče ravnopravna spolova. Osim toga, dali su mnoge konstruktivne preporuke komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje i Europskom parlamentu suradnja sa civilnim društvom, uključivanje privatnog sektora, minimizacija birokracije, razvoj online izvješćivanja i osnaživanje žena i djevojčica u socijalnom ekonomskom sektoru su samo neke od njihovih preporuka za institucije. Dubravka želi podcrtati to što pozdravlja vaše sugestije i vaše mišljenje jer vjeruje da današnji sastanak može dati doprinos pisanju ovog izvješća i općenito borbi za ravnopravnost spolova. Ja želim također nešto dodati u osobno ime. Ja se slažem s time da je e, potrebna promjena kulture i mentaliteta u ovom području trebamo početi govoriti o ženama kao akterima, a ne kao žrtvama. To je jako dobar pristup. Mislim da je to važno, pogotovo u državama u razvoju. Jer ponekad eh, mi govorimo nerazumljivim jezikom i važno je se, da se koncentriramo na neke elemente koji su stvarni i koji su jako važni problemi za obitelji. Na primjer, kad govorimo o pravima žena koje rade, radnička prava su temeljno pitanje. Žene se često ekonomski iskorištavaju i trebamo im pomoći da se bore za ostvarenje svojih radničkih prava. To e, treba biti ključno u svim ovim aktivnostima. Općenito kad govorimo o provedbi, to je krucijalno jer možemo imati sve na svom mjestu, možemo imati mnogo ispraznih deklaracija, ali nemoguće je imati nešto crno na bijelo ako prvo e, nemate nešto što se događa u stvarnosti. Dakle, provedba i koncentriranje na provedbi je nešto što nam treba biti primarno. Čestitam izvjestiteljicama na ovom izvješću i želim dodati to da način na koji su surađivale na raznim sastancima sa ambasadorima je nešto što smo stvarno cijenili. Hvala i čestitam. Hvala, gospođo Kozlovska-Rajević. A sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni. Gospodin Marselezi, izvolite. Puno hvala. Ja sam izvjestitelj u Sjeni i govorim e, u ime odbora DEVE, a i u ime odbora E, u ime e, gospodina Žordija koji u odboru FEM ima ovaj zadatak. Mi pozdravljamo napredak koji je postignut e, između akcijskog plana 1 i 2. to se ne smije podcjenjivati. No, isto tako ne bismo sada smjeli samo likovati, ali još puno toga je nejasno. Još puno toga moramo poduzeti postoji koncept takozvanih e, rodnih e, šampiona, a to vidimo prije svega u e, slabijim državama. Puno toga nije učinjeno i mnoge države ne provode ni vlastite nacionalne planove. Dakle, mi se slažemo sa su izvjestiteljicama da se moramo pobrinuti za to da e, najbolje e, prakse budu obznanjene i proširene i ova rodna perspektiva se mora ugraditi u sva područja jer u mnogim područjima politike to i nadalje nije tako. Također tome nije tako ni kada se radi o provedbi pravnih akata. Dakle, sve u svemu ova e, rodna dimenzija nije zastupljena u mnogim područjima, a to vrijedi i za trgovinu, jer ne postoji niti jedna tema koja se to ne tiče. Europska unija, kao što znamo, ima trgovinske veze sa mnogim zemljama i sa zemljama za koje točno znamo da um, E, podupiru e, ubojstvo žena, odnosno ne čine ništa e, protiv femicida, kao primjerice u Meksiku. Sada se pregovara sa Meksikom o trgovinskom sporazumu i mi sada moramo inzistirati na tome da se ovaj rodni aspekt također odrazi u tim pregovorima. Dakle, žene se često percipiraju kao žrtve i one jesu doista žrtve primjerice i u izbjegličkoj krizi i e, također u okviru migracijskih procesa. Dakle, one su žrtve, to treba naglasiti. I meni bi također odgovaralo kad bismo e, ne samo naglašavali napretke, odnosno ono što čini Europska komisija i tako dalje, već kada bismo imali e, mogućnost izreći sankcije, primjerice onim delegacijama koje se ne pridržavaju propisanog. propisanog e, u okviru globalnog akcijskog plana. A sad dopustite da završim. Navesti ću još jednu temu e, koju ne smijemo podcjenjivati. Dakle, mi želimo da ovaj akcijski plan e, postigne konkretni napredak. Ne radi se samo o tome da je potrebno dalje obrazovati naše suradnike, dakle one koji već rade na ovoj temi, već je potrebno zaposliti više ljudi, potrebno je više onih koji će se posvetiti ovoj rodnoj dimenziji. Jer e, oni koji se sada bave ovom temom su preopterećeni radom. Stoga je vrlo važno da imamo više suradnika. Puno hvala Žordiju, ali i vama su izvjestiteljicama. Mi ćemo... Hvala. Hvala, Julie Ward, um, Sada govorim u ime kolegice Liliana Rodriguez, koja se ispričava jer danas ne može biti nazočna na prezentaciji studije i na razmjeni mišljenja o nacrtu ovog izvješća. Zahvaljujem izvjestiteljicama na odrađenom poslu, to je jako dobra polazna točka. Kao što znate, mi smo sad u prvoj godini provedbe eh, akcijskog plana za ravnopravnost spolova broj 2, GAP 2, i zato je trenutak da pogledamo što je do sada odrađeno dobro i da shvatimo što trebamo učiniti jer imamo još dovoljno vremena za to. Imamo četiri tematske stupove, uključujući horizontalni stup za promjenu kulture E, određen je kako bi se ostvario napredak na tom pogledu. To je pozitivan aspekt. Ništa se ne može učiniti ako ne promijenimo institucionalnu kulturu Europske unije. Htjela sam odati nešto na osobnoj razini i ako sam ponosna na to što imamo izvješće o e, ravnopravnosti spolova i uključivanju te perspektive u politike Europske unije, ja sam tu bila izvjestiteljica u Sjeni. U četvrtom stupu je došlo do mnogo pozitivnog rezultata u pogledu jačanja žena i jačanja njihovih prava i u pogledu vanjskih programa i programa suradnje. Međutim, to nije dovoljno. Ta studija EPRS-a pokazuje da je GAP 2 program koji se previše koncentrira na kvantitativne podatke. Nemamo kvalitativni aspekt koji bi nam omogućio, da shvatimo na koje se ciljeve koncentrirati. To mm, bi nam omogućilo da znamo koji bi bili e, potencijalni rizici. Kvaliteta i kvantiteta su već spomenute tijekom ovog sastanka. Do sada smo imali kvantitetu, a u budućnosti bismo trebali imati veću kvalitetu i e, dugotrajno gledano promjene. Moramo imati mjerljive indikatore široka eh, abstrakcija nekih eh, aktivnosti ne omogućavaju nam da pratimo napredak eh, i specifične rezultate. Ovoga tjedna bila sam u Portugalu sa zaslanstvom odbora FAM i kao u ovom i u drugim izaslanstvima bili smo u posjetu mnogim općinama država članica koje imaju ambiciozne planove za ravnopravnost spolova. Vrlo često nemaju dobru procjenu e, praktičnog provođenja tih politika i to je problem ovdje. Trebamo znati jesu li predložene aktivnosti stvarno implementirane, ali još važnije je znati e, da li te politike proizvode željene rezultate? Idemo li u pravom smjeru ili trebamo li promijeniti našu strategiju? Ne smijemo zaboraviti da strategije trebaju uzeti u obzir različite kontekste i prioritete za sve države ili regije. Kako bismo to postigli moramo imati prikladne podatke i to prije i poslije primjene raznih mjera. Moramo znati je li neka mjera dala doprinos, na primjer smanjenju e, genitalnog sakačenja u jednoj regiji ili je druga mjera, je li ona e, doprinjela smanjenju obiteljskog nasilja u nekoj drugoj regiji. Kad budemo znali što je funkcioniralo ili nije, moramo djelovati. A do sada još nije jasno jesu li aktivnosti i ciljevi bili oni pravi e, rodna ravnopravnost je koncept koji se vrlo često shvaća na abstraktan način i to je upravo to što trebamo izbjeći. Moramo djelovati na konkretan način na lokalnoj razini. U skladu sa izvješćom e, za 2017. godinu e, jaz između e, spolova se povećava. Za prvi put od 2016. godine trenutna stopa napredovanja će biti premala, a svjetski na svjetskoj razini će trebati čak 217 godina da se popuni jaz između muškaraca i žena. Dakle, moramo brže djelovati. Statistike mogu biti korisne samo ako dovedu do poboljšanja u životu ljudi. Ne možemo se oslanjati samo na papir. Naš cilj mora biti stvaran. Ako ne bude tako, ne, on taj cilj neće biti vrijedan napora. Hvala, a sada bih htjela zamoliti komisiju odnosno pitati žele li nešto reći. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala svima. Imam, pretpostavljam, malo vremena na raspolaganju s obzirom na vrijeme. Tako da ću biti kratak. Prije svega hvala doktorici Anides na prezentaciji i studiji. Biću vrlo konkretan vezano uz preporuke. Previše slabosti, nedovoljno obvezatnih mjera. Samo 108 delegacija neće postići ciljeve 2022. godine. Što to nedostaje? E, to se može objasniti vezane uz New York, Washington i Ženevu, nekima manje nedostaje. U svakom slučaju cilj je da iduće godine postignemo 100%. Isto tako nedostaje važne uh, službe, odnosno usluge u um, sjedištima i recimo u Digitrade-u. To je važno i u smislu sadržaja i to je nešto na čemu se radi iz naše perspektive. Postoje alati da se to riješi i mi smo angažirani da bismo došli ne do rješenja, ali barem da naše izvješće o, po tom pitanju bude pozitivnije. Isto tako samo 22 države članice od 28, znači šest nedostaje, e, treba izvršiti pritisak, to sam učinio upravo i na vijeću kada sam bio. I s time treba nastaviti. Nadalje, pitanja vezana uz trgovinu. Da, tu postoji instrument koji se spominje u studiji i mi bismo ga htjeli istražiti. I zajedno s DigiTradeom bismo htjeli vidjeti zašto to nisu iskoristili za ovo izvješće. upravo se o tome radi. Radi se o tome da treba se pobrinuti da se rodna dimenzija uvrsti u politike trg, je jedan primjer toga, ali postoji druga područja gdje možemo uložiti određene napore i možemo se više sredotočiti na kvalitetu umjesto kvantitetu. Kad je riječ o kvantitetu, vi ste u pravu i to ne mogu zanijekati, ali kad je riječ o kvaliteti, ona je potrebna, ali potrebna je kvantiteta. Potrebni su nam e, podaci koji su dezagregirani prema e, spolu i jer to je nešto što je potrebno za razrađivanje politike ili mjere um, za žene u širem smislu. Dakle, to je jasno. Nadalje, e, suočavamo se sa pitanjem da uspoređujemo kvalitativnu i kvalitativnu um, analizu u Zambiji i nekim drugim zemljama a tu su situacije teško usporedive, tako da trebamo to proanalizirati da bismo vidjeli što je to što je doista usporedivo. Naravno, jabuke i kruške ne možemo uspoređivati jer se radi o različitim e, vrstama voća, ali e, u tom smislu trebamo poraditi i na ovom pitanju. I na kraju, neki od vas su spomenuli ciljeva drživog razvoja i mi to pokušavamo ostvariti putem ciljeva korištenje europskog okvira za rezultate koje smo uspostavili i taj okvir je usklađen sa SDG-evima, odnosno ciljevima održivog razvoja i mi to pokušavamo raditi stalno kako bismo napravili pravu procjenu i kako bismo vidjeli kako postići naše ciljeve, nadići nedostatke, a isto tako i ostvariti e, ciljeve održivog razvoja to je naš krajnji cilj, na tome trebamo svi zajednički raditi. E, budući da ne želim govoriti predugo, a znate da mogu o ovom pitanju govoriti satima, pa s obzirom na nedostatak vremena staću ovdje i na nekom drugom sastanku rado ću se ponovno uključiti u raspravu. Hvala. Hvala. A sada bih vas htjela obavijestiti da je 14.11. do 5 sati poslijepodne podne je rok za podnošenje amandmana. Na sljedeći zajednički sastanak održat će se 4. prosinca i tada ćemo razmatrati amandmane. E, hvala e, supredsjedateljici, hvala svim zastupnicima, a sada ćemo nastaviti s našim sastankom odbora FAM, a sljedeća točka na dnevnom redu je glasovanje